osim toga e, poštovani zastupnici zatražilo je se od mene e, tumačenje pisanih izjava međutim to nije u skladu s našim pravilnikom pa ćemo to odbiti neki su tekstovi ispravljeni u skladu s člankom 31. statuta, a kada dakle jedan zastupnik ili klub traži da se neki tekst izmjeni, onda se o tome glasa.